sa glasanjem i predlažemo na obrazloženja glasanja. Kao i obično molim kolegice i kolege koji izlaze iz dvorane da molim kolegice da i, i kolege da izađu iz dvorane ako ne žele sudjelovati u obrazloženjima glasanja. A za one koji ostaju u dvorani e, i razgovaraju e, bit ću tako slobodan da i njih zamolim da napuste dvoranu Prelazimo na obrazloženja glasanja. Moram vas obavijestiti da smo dobili veliki broj zahtjeva za obrazloženjima glasanja. E, mi ćemo nastaviti sa radom u 15 u 14.45 Dakle, moramo prestati sa radom u 14.45 kako bi se u 15 sati moglo nastaviti sa radom. Zato nećemo svi dobiti riječ. E, a sada ne sa poslovnikom kolega Albert. Oprostite, je li ovo parlament ili ovo je nekako mjesto gdje raspravljaju studenti? Mi smo imali dogovor sa Aldeom i Pučanima na kraju je promijenjen tekst u posljednjem trenutku, tako da ostatak nas ne zna zapravo kakvom ćemo tekstu glasovati. A što se tiče humanitarne situacije o Jemenu, kada kažemo da je riječ o dva kluba zastupnika, o EPP-u i SID-u, ako oni odluče da će se nešto odgoditi za nekoliko tjedana, mi za to ne dobijemo odgovarajuće objašnjenje i na kraju nas prisiljavaju da glasujemo. Mislim da demokratski procesi ne bi trebali ovako izgledati i trebali bismo uh, naučiti kako to uistinu treba izgledati. Mislim da je došao pravi trenutak za to. E, kolega, mi smo demokracija i zato smo glasali o tom prijedlogu i većina E, zastupnika je glasala za taj prijedlog, a u drugom slučaju e, vaš klub zastupnika je imao priliku govoriti protiv. Ja sam pitao da li netko želi govoriti protiv prijedloga e, kolegice Lunaček, međutim nitko nije zatražio riječ, niti vi. to ste imali priliku učiniti i zato smo o ovom prijedlogu glasali. To je dakle sve u potpuno u skladu sa pravilima e, i poslovnikom ovog doma. Predsjedniče, problem je bio u tome što nije bilo jasno o čemu ćemo glasovati. Nisam shvatio trebam li uložiti prigovor ili ne. Kolega, e, Obično je tako da u svakom klubu zastupnika za e, svaki dosije postoji netko tko je nadležan u e, klubu zastupnika. E, dakle, vaš kolega koji je bio nadležan za ovo trebao je se pobrinuti za to. Međutim, to se nije dogodilo. Prelazimo u vezi sa rezolucijom o napretku Srbije. Za riječ se javio kolega Selimović. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Možemo biti zadovoljni što je otvoreno novo poglavlje na putu Srbije prema Europskoj uniji. Problem je u tome što se stječe dojam da Srbija ima dva roditelja, Europsku uniju i Rusiju. I zapravo okljeva između jednog i drugog. Ne poznajemo stajalište Srbije prema Rusiji, i Srbija je podređena Rusiji u smislu tržišta energijom. Isto tako ne smijemo zaboraviti da je Rusija podržavala Srbiju kada je bilo riječ o raskolu Bosne i Hercegovine. Mislim da trebamo dati budućnost Srbiji, isto tako treba ohrabriti komisiju odnosno hrabriti Srbiju da se odvoji od Rusije. To je jedini preduvjet da se Srbija približi Europskoj uniji. I zato je, nam je u interesu da se Srbija približi nama. Hvala, gospodin Hanan. Hvala, potpredsjedniče. Ukrajina je dobila više nego što je trebala u smislu patnji i problema s ljudskim pravima. Između 93. E, i između 32. U, dakle u vrijeme 1932. godine e, ono je bilo najopasnije mjesto na svijetu. I čak i prema tim standardima krimski tatari su bili posebno izloženi. Ja sam se sastao sa njihovim čelnicima kada sam bio u Ukrajini i rekli su mi isto što stoji u ovom izvješću kršenja ljudskih prava, ograničavanja slobode okupljanja, slobode govora, slobode vjeroispovijesti i tako dalje. U kojoj mjeri ovaj dom može intervenirati u jednoj udaljenoj zemlji, to je jedno zasebno pitanje. No, moramo barem biti jasni i reći na čijoj smo strani i prema kome imamo simpatije. Neke kolege u ovome domu su imali izgovore za Putinovu agresiju. Dakle, pitam se na čiju se oni stranu svrstavaju. Kolega Henen, mi smo sada kod e, izvješća o napretku Srbije. Međutim, vi ste govorili o Ukrajini, u budući ću takve e, govore e, prekinuti. Kolega Pospišin. spravu, Hvala. Ja sam glasovao za izvješće o Srbiji budući da je to u interesu Češke republike, a isto tako i Europske unije. Dakle, u interesu nam je da Srbija postane članica Europske unije, no istovremeno mora ispuniti gospodarske i političke kriterije, kriterije koji se tiču pravosudnog sustava. Ovdje smo spomenuli da je postignut napredak, ali postoji neki propusti. Mislim da trebamo naglasiti koji su to propusti i što još treba učiniti Budući da sam aktivno radio u pravosuđu, posebno me zanima pitanje vladavine prava i osnaživanje neovisnosti pravosudnog sustava kako bi se zamčila institucionalna neovisnost u pravosuđu i državnom odvjetništvu. Zatim, e, što se tiče njihove orijentacije prema Rusiji, ukoliko žele biti član Europske unije, ne smije imati tako tjesne veze s Rusijom. Mislim da je to nešto što treba opetovano reći i ukazivati na to. Gospodin Mamikins, hvala. Posljednjih nekoliko godina nije bilo lako kada je riječ o odnosima Europske unije i Srbije, uravnoteživanje budućih izbora sa povijesnim nasljeđe, bombardiranje NATO saveza i tako dalje i potreba da se napravi izbor između Rusije i Europske unije, što zapravo nije bio slučaj, sve to odigralo je ključnu ulogu u aktualnoj Srbiji i to će se nastaviti primjećivati u predstojećim desetljećima. Međutim, Srbija je započela i aktivno provodi niz reformi kako bi se približila ekonomski, politički i društveno Europskoj uniji, no isto tako kako bi uskladila zakonodavstvo. Trenutno Srbija ima važnu ulogu u e, kontekstu migrantske krize, imajući u vidu e, resurse koji su im dostupni. Prije nego što se Srbija pridruži Europskoj uniji, moramo riješiti još neke stvari, no ne mogu zamisliti pridruživanje Zapadnog Balkana bez Srbije. Hvala gospodin Jar. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Ja sam glasao za ovo izvješće o napretku Srbije. Mislim da je uravnoteženo. Dobro je da uopće razgovaramo i da smo postigli napredak u interesu e, građana e, Srbije. E, naša suradnja je sve bolja, govorimo o demokratskim, temeljnim demokratskim vrijednostima, E, i o perspektivama poboljšanju životnog standarda e, stanovništva Srbije. E, mislim da treba ohrabriti drugu stranu da ostane u dijalogu s nama i da nastavimo pregovore. Pritom treba početi sa razgovorima pri tome treba naglasiti naš zajednički sustav vrijednosti i u tom smislu vjerujem da ovo nije posljednji Posljednje izvješće o napretku e, i unaprijed se veselim budući suradnji sa Srbijom i želim e, zahvaliti izvjestitelju na njegovom e, radu. Hvala kolega Jar. Slijedi kolegica Jaslovjecka. Hvala predsjedniče. 2015. godina bila odlučujuća kada je riječ o odnosima između Europske unije i Srbije. Nakon tri godine okrenuti su pristupni pregovori, a što se tiče pozitivnog mišljenja vezano za otvaranje pregovaračkih poglavlja, to je postignuto zahvaljujući konstruktivnoj politici Srbije prema susjednim zemljama. To se posebno odnosi na Kosovo. Isto tako je vlada zauzela dobar stav za vrijeme migrantske krize. Podržavam ovo izvješće budući da treba prihvatiti da su nas odluke Beograda zaštitile od humanitarne katastrofe. Isto tako je vrlo važno naglasiti da ova zemlja još uvijek ima poteškoća i teško se nosi sa nekim situacijama vezano uz e, unutarnje poslove. Pregovori su tek počeli. To neće biti lako. Međutim, tu postoji još jedan problem o kojemu se ne raspravlja dovoljno, a to je teška gospodarska situacija. Postoji velik broj migranata koji dolaze u Norvešku i Švedsku koji imaju e, srpske putovnice, odnosno srpski su državljani. Gospodarska situacija u Srbiji je teška i trebalo bi je popraviti. Time smo završili s obrazloženjima glasanja u vezi sa rezolucijom o napretku Srbije. Prelazimo na proces europskih integracija na Kosovu. Počinje kolega Henan. Hvala. Evo, bila je jedna stavka koja mi privukla pozornost što je čak izvan standarda koje sada očekujemo od europskih institucija. To je otkriće masivnog korupcijskog skandala na Kosovu u kojem je bila uključena jedinica za borbu protiv korupcije Europske unije. Kako to da je korupcija toliko raširena na tom teritoriju? Pa rekao bih da je to zato što je raširena u Europskoj uniji, ne zato što privlači loše ljude. Nije ni gospodin Brok loš čovjek. E, vidimo e, dakle kakav je, budući da pokušava prekinuti, ali ne radi se o tome. Radi se o tome da ne postoji odgovarajući mehanizam e, da ljudi polažu račune ljudi koji su na dužnostima ne moraju polagati račune biračima, a to znači da će se onda baviti vlastitim komforom. E, Kosovo, e, na Kosovo se osjeća podjela, ne želi se e, prihvatiti i zato im se dakle nameće vlada koja se onda brine sama za sebe. I isto načelo se također primjećuje i na razini Europske unije. To omogućuje ljudima poput Elmara Broka da e, dobiju na da ih se izabere. Děkuji e, Gospodin Pospišil. Ja sam među onim političarima koji smatraju da trebamo razgovarati sa predstavnicima Kosova i ponuditi im dugoročnu perspektivu potencijalnog članstva u Europskoj uniji. Usprkos činjenici da čak pet država članica još nije priznala neovisnost Kosova. Mislim da je ta perspektiva od ključne važnosti ukoliko želimo da ta zemlja u budućnosti postane demokratska, da poštuje vladavinu prava i da zabilježi gospodarski rast. Treba reći da će to biti jedan dugačak put i moramo shvatiti da će u sljedećih 15 ili više godina Kosovo teško postati članicom Europske unije. U ovom izvješću se naglašavaju neke važne stvari poput raširene korupcije, propusti u borbi protiv organiziranog kriminala, poštivanje načela vladavine prava, što je još važnije od gospodarskih reformi. Drago mi je da je to sve sadržano u izvješću i zato sam ja glasovao za. Kolega mamikin sada ima riječ. Hvala. Uvaženi kolege, svi znamo da je Kosovo unilateralno 2008. godine proglasilo neovisnost. Pet država članica Europske unije još nisu priznale neovisnost Kosova. Očigledno je da se zato ne mogu provesti svi pravni akti na Kosovu, prije svega Potrebno je da Kosovo uspostavi dobre susjedne odnose sa Srbijom. To je jedno od e, središnjih pitanja. Isto tako postoji visoka stopa nezaposlenosti i to je transitna zemlja za trgovinu drogom prema Europi. Kosovo je do sada poduzelo napore kako bi se pokušalo uskladiti sa pravnom stečevinom Europske unije. Ja podržavam ovu rezoluciju, no smatram da Kosovo treba još mnogo toga odraditi na putu neovisnosti i to bi trebalo odraditi u što kraćem roku. Hvala kolega Malnikin, slijedi kolega Jar. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Smatram da je izvrsno da smo prvo govorili o napretku Srbije, a potom o eurointegraciji Kosova. To za mene jasno pokazuje kakvu posredničku ulogu igra Europska unija u ovom dijelu Europe i jasno pokazuje koliko su nam važne oba dvije ove države, odnosno cijela ta regija. Mislim e, da se e, mora nastaviti sa ovom e, sa djelovanjem u ovoj posredničkoj ulozi a napredak na Kosovu naravno da je povezan sa rješenjem e, problema sa Srbijom odnosno dobrim odnosima između te dvije zemlje e, na Kosovu još ne postoji funkcionirajuća državna vlast, mora se boriti protiv korupcije, međutim mi moramo nastaviti razgovarati sa obje zemlje i e, na to smo i obavezni. Hvala lijepa kolega Jar. Slijedi gospođa Jazlovjecka. Hvala potpredsjedniče. Kao što je već rečeno, što se tiče situacija Kosova, e, kao prvo moramo vidjeti kako, koliko je kompleksna ta situacija. S jedne strane postoji dogovor s Beogradom vezano uz zajednice gdje žive pretežno srpska manjina. Došlo je do napretka u nekim drugim područjima, no istovremeno ova je zemlja zapravo postala zemlja u kojoj primjećujemo brojne patologije. Također se koči i rad skupštine misija koja je trebala prilagoditi situaciju na Kosovu našim standardima pokazala je zapravo da postoji raširena korupcija. Gospodarstvo kao da ne postoji, a neki ocjenjuju da je Kosovo već dugi niz godina izvor različitih eh, kriminalnih skupina koje se bave nezakonitom trgovinom. Međutim, ne smijemo prepustiti Kosovo vlastitim resursima. Europska unija mora dati sve od sebe kako bi pružila pomoć toj zemlji. Europska unija ne može dopustiti da još jedna, da se pojavi još jedna zemlja koja ne funkcionira ispravno na njezinim granicama. Hvala kolegice molim vas da ne pišete govore e, gdje morate reći više nego što se može u, nego što prevoditelji mogu prevesti u jednoj minuti. E, slijedi kolega Selimović. Približavanje Kosova i Europske unije je nešto što trebamo hrabriti. Nadam se da će se to odviti brzo i da će se zemlje Zapadnog Balkana brzo približiti Europskoj uniji. Želim podsjetiti da je normalizacija dijaloga sa srpskom manjinom na Kosovu ključan preduvjet za ulazak Kosova u Europsku uniju. Treba osigurati posebna prava za srpsku manjinu na Kosovu i obrnuto E, legitimno izabrana vlada na Kosovu poduzela je sve kako bi ispoštovala svoje preuzete obveze i zato vas molim da ih ne obstruiramo. Zahtjev za članstvom u Europskoj uniji je nešto što ne treba iskorištavati u e, stranačke svrhe. Svatko treba preuzeti svoj dio odgovornosti. Slažem se sa izvjestiteljima. Mislim da obje strane žele pronaći rješenje kako bi se e, pokušalo promicati približavanje Kosova Evropskoj uniji. Hvala, gospodin Polčak. Hvala, predsjedniče. Osobno vjerujem da Kosovo mora imati jasnu budućnost i zato sam glasala za ovu rezoluciju. Također cijenim činjenicu da je Kosovo ostvarilo značajan napredak u smislu funkcioniranja državnog aparata i poboljšanju javnih usluga. Međutim, jasno je da se moraju nositi sa velikim problemima poput nezaposlenosti, raširene korupcije i organiziranog kriminaliteta. to je zapravo vrlo rašireno na dijelu teritorija, no trebali bismo ovoj zemlji pružiti perspektivu europske budućnosti. To je jedina zemlja koja je toliko blizu tome i to smo spomenuli u rezoluciji, zato ne bismo dopustili da ova zemlja padne u izolaciju. Vrlo je važno da se potakne suradnja s tom zemljom kako bi oni sudjelovali u e, rješavanju migrantske krize, između ostalog. Hvala kolega. Hvala lijepa, time smo završili s ovom točkom, prelazimo na obrazženja glasanja u vezi sa situacijom u Libiji. Kolega Hern više nije tu, počinje kolega Pospešil. Zahvaljujem predsjedatelju. Jučer tijekom rasprave o Libiji bavio sam se samo jednim fenomenom u ovoj zemlji, to su otmice Europljena. Nažalost, postoji češki građanin koji nedostaje već godinu i dva mjeseca u toj zemlji. No nisam imao vremena pozbaviti se tim konkretnim slučajem jučer, zato sam zatražio riječ danas. Podržao sam ovaj prijedlog rezolucije jer smatram da je doista e, dobar u trenutku gdje je sastavljen politički sporazum između suprotstavljenih strana u Libiji, ali nažalost parlament u Dobraku ga je odbio kao i vlada nacionalnog jedinstva. Dakle, u takvoj situaciji dobro je da Europska unija na međunarodnoj pozornici pozove sve stranke da poštuju ovu vladu i da se pokuša formirati vlada nacionalnog jedinstva kako bi se barem nekakav mir mogao formirati. U suprotnom situaciji u Libiji se može samo pogoršati. Zato sam glasao za ovu rezoluciju. Hvala. Zahvaljujem zastupnik Mamikins. Hvala vam. E, ovo je još jedna godina u kojoj se u Libiji nastavlja građanski rat. Svjedoci smo nasilja, tisuće ljudi postaju izbjeglice i nije jasno što je sa sporazumom koji je u Rujanu potpisan i da li će on dovesti do dugo očekivanog mira. Međutim, to je jedni dokument koji je trenutno ozbiljan dokument. Libija je jedna od najbogatijih e, zemalja u ovoj regiji ne smijemo zaboraviti naravno probleme tijekom vladavine Gaddafija, no standard života ove zemlje zemlji i dalje bio vrlo visok. Naravno, ona je ovisila o cijenama ugljikovodika, no i dalje bilo i dalje moguće postići takvu razinu života. Zbog toga moramo biti ujedinjeni i pomoći Libiji da se vrati u obitelj civiliziranih zemalja. Zahvaljujem zastupnik Jar. Hvala lijepo gospodine predsjedavajući. U Njemačkom postoji jedna poslovica e, suprotno od e, dobro učinjenog je učinjeno s dobrim namjerama. E, bilo je ispravno dignuti glas protiv povreda ljudskih prava u Libiji. Ova rezolucija jasno pokazuje koje su greške učinjene i koje mogu biti učinjene nakon ukidanja jednog diktatorskog sustava. Mi smo učinili mnogo grešaka. Dakle, nakon ukidanja diktatorskih sustava moramo intenzivno pomagati i na izgradnji demokratske vlasti nakon toga. E, kolega, prethodni govornik je već rekao da je životni standard u Lidiji bitno pao nakon e, svrgavanja Gaddafija. To je loš primjer i moramo učiti na ovim greškama i u buduće bolje raditi. Hvala lijepa, time smo završili s obrazloženjima glasanja ovoj temi. Prelazimo na e, rezoluciju o e, uvjetima života na otocima. Prvi riječ ima kolega Mamikins. Zahvaljujem. U svijetu imamo različite otoke, velike, male, kontinentalne, vulkanske, naseljene, nenaseljene i mali otoci često imaju prilično ograničene resurse. Suočavaju se sa raznim poteškoćama, osobito kada se radi o infrastrukturi i vezama s drugim regijama, osobito svojim vlastitim zemljama. To se primjenjuje na Europsku uniju i zbog toga moramo imati potrebnu jasnoću i politiku koja se bavi otoki, otocima i što se tiče klasifikacijom i programima i financiranjem za njih. Također nam je potrebna jasnoća što se tiče strategije razvoja za otoke. Mogu možda malo pretjerati, no imali smo katastrofu na otoku Navro, gdje jednostavno a, rješenje koje je pronađeno nije bilo zadovoljavajuće. Zahvaljujem. Zahvaljujem zastupniku Mamekinsu, zastupnica Stilar. Hvala vam. Otočne zajednice u Europi imaju ključnu e, jedinstvenu ulogu i nju moramo prepoznati i podržati. Što se tiče održive energije, otočne zajednice imaju velike potencijale i ukoliko želimo postići održivost u Europi moramo iskoristiti i potencijal otoka. Škotske otoki, naj, otoci su najviše izloženi Atlantiku i tu imaju velik potencijal. Također pristup obrazovanju, višem obrazovanju je nešto što je važno, a u Škotskoj e, možemo reći da smo predvodnici u pružanju ove usluge. To me dovodi do točke o digitalnom pristupu. To je vrlo važno, važno je za jedinstveno digitalno tržište, a tako se moramo pobrinuti i da otočne zajednice imaju super brze broadband veze kako bi mogli živjeti u trenutnoj digitalnoj rezoluciji. Hvala. Zahvaljujem. Zastupnica Harkin. Hvala vam, sa zadovoljstvom sam e, željela istaknuti europske otoke i posebne porezne sporazume i borbu protiv e, depopulacije te bolje zrakoplovne usluge. Ovom prilikom spomenula bih zrakoplovni pristup e, tri otoka koje se nalaze uz obalu Irske. Do sada je e, situacija je bila takva da su otečani bili zadovoljni, no nedavno se pokušalo zamijeniti pristup malim zrakoplovima sa helikopterima i otečani su vrlo nezadovoljni tim prijedlogom. Danas želim ovdje razjasniti da što se tiče regulative Europske unije, dakle obveze za pružanje javnih uzluga, termin koji se spominje ovdje je zrakoplovni prevoznik, i odluka o tome da li će se prijevoz određivati zrakoplovima ili helikopterima leži na nacionalnim tijelima, ali trebalo bi poštivati i želje stanovnika otoka. Hvala. Hvala lijepa kolegice Harking. Time završavamo s obrazloženjima glasanja na ovu temu. Slijede obrazloženja glasanja u vezi sa rezolucijom o ulozi lokalnih i regionalnih tijela vlasti u europskim strukturnim investicijskim fondovima. Počinje kolega Mamikins. Hvala vam predsjedatelju. Proračun fonda ESIF za razdoblje 2014. i 2020. je 154 milijarde eura. On obuhvaća zapošljavanje, energetiku i druga pitanja. Obično se osobita pažnja poklanja ruralnim područjima, no svake godine gradovi dobivaju sve važniju ulogu na svim razinama donošenja politika to je također i ono na što se programi ESIF-a usredotočuju. Ako uzmemo u obzir e, problem migracije latvijskih građana u zapadnu Europu, možemo reći da je ESIF bio, snajan, bio snažan, e, pružio snažno e, mogućnosti za razvoj infrastrukture ja sam glasao za ovo izvješće i vjerujem da bi Europska komisija i dalje trebala biti ključna u oblikovanju ESIF-a. Zahvaljujem zastupnica Stavler. Hvala vam. Lokalne regionalna tijela ključna su u pruženju javnih usluga u Europi njihova blizina lokalnim zajednicama je nešto što se mora zaštititi i zbog toga e, nisam zadovoljna ponašanjem prema lokalnim e, vlastima u Škotskoj e, zbog toga što se smanjuju izvori financiranja za njih. Trenutno je škotska vlada ponudila jedan na, najavila jedan rez od stotine milijuna funti. Dakle, taj nedostatak će onemogućiti ključno pružanje uslugama samo zbog proračuna koji je vrlo štedljiv. Dakle, 6000 djece u Škotskoj svake godine napušta školu bez da su na odgovarajući način naučili čitati, a tako nešto će se i pogoršati u budućnosti zbog ovakvih rezova. Hvala. Zahvaljujem. Zastupnik Polčak. Hvala vam predsjedatelju. Ja sam član jednog pokreta vrlo aktivnog u regionalnim tijelima vlasti i zbog toga u potpunosti podržavam ovo izvješće. Uloga općina od velike važnosti što se tiče subsidijarnosti oni sudjeluju u stvaranju naših europskih politika i trebali bismo međusobno povezati sve te politike koje se bave teritorijalnim razvojem. Dakle, to je vrlo važno i te stvari funkcioniraju i uključuju i općine i nevladine organizacije i poslovni sektor i zajedno korište europske fondove. Molio bih da komisija pripremi jednu analizu o tome kako se na ovaj način pomaže regijama u njihovom razvoju jer je to ključno za našu budućnost. Hvala lijepa, time smo završili s obrazloženjima glasanja na ovu temu. Prelazimo na obrazloženja glasanja u vezi sa rezolucijom o sustavnom masovnom ubijanju vjerskih manjina koje provodi takozvana islamska država, riječima kolega Škripek. Hvala. Zadovoljan sam što je Europski parlament eh, danas eh, prozvao eh, masovna ubojstva koje provodi takozvana islamska država i nazvao ih genocidom. Danas smo dakle i svim tim manjinama dali jednu poruku nadem. Radi se o povijesnom koraku zbog toga što ne samo da prepoznajemo zločine koje čini isti ili Daesh, već smo ih i nazvali pravim imenom, genocidom. E, pokazali smo da vidimo što se događa i da također prihvaćamo posljedice toga. Zbog toga bih ukazao na hitnu situaciju u kantonu Rađava gdje je hitno potrebna humanitarna pomoć. Tursko-iračke kurdske granice treba otvoriti i cijeli ovaj kanton gdje sad oko 2 milijuna ljudi trenutno se samo obskrblje kroz jedan granični prelaz. Nemamo još e, rješenje za cijelu sirijsku krizu, ali možemo barem spasiti ovih 2 milijuna osoba. Zahvaljujem zastupnik Alveni. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. E, vijesti koje primamo e, iz ove regije su uznemiravajuću. Što se tiče hitnih stvari, a sporost naših procesa, e, to je doista sramota. Mi sad imamo, dobili smo šansu da konačno pređemo sa riječi na djela i konačno učinimo nešto korisno. O čemu se zapravo radi? Europa do sada nije priznala svoju odgovornost prema vjerskim manjinama, osobito prema kršćanima. Nakon višegodišnjih e, odugovlačenja konačno e, smo došli ipak do toga. E, vjerske manjine gledaju prema Europi i ne smiju im više uskraćivati neophodnu pomoć. Hvala lijepa kolega Helveni, kolega Hena nije ovdje, zato riječ ima kolega Pospišil. Zahvaljujem. Glasao sam za ovaj prijedlog rezolucije iz razloga koje su već prethodni govornici spomenuli. Takozvana islamska država prije svega nije nikakva država, već teroristička grupacija. I dobro je da smo jasno opisali njihove aktivnosti i nazvali ih pravim imenom. Zločini protiv čovječnosti, ratni zločini, genocid. To je vrlo dobro za onu fazu kada će se po kada će islamska država biti poražena i njeni predvodnici biti privedeni pravdi pred međunarodnim kaznenim sudovima. Sljedeće, smatram da je dobro da osuđujemo uništavanje kulturološkog nasljeđa i što kažemo da oni koji trguju ovom robom i tako pomažu islamskoj državi da se financira, da i oni trebaju biti kažnjeni. Mislim da je to vrlo važno za države članice, jer da, nema potražnje za takvom robom, ne bi bilo niti trgovine njom. Hvala lijepa kolega Pospišil i za kraj riječ kolega Mamikins. Hvala. Bez obzira na to da li ISIS doista vrče pravila islama, jedna stvar je jasna. E, među njima nema nikoga normalnog. Ono što se događa danas na Bliskom istoku nema nikakve veze sa humanošću ili čovječnošću daješ vrši represiju nad muslimanima i no to se ne može niti usporediti sa onim što ove zvijeri rade manjinama. Drevne zajednice koje ovdje postoje e, čak i prije islama, njima se prijeti istrebljenjem, a njihovi predstavnici postoje izbjeglice. Izrazio bih veliku zahvalnost onima koji su organizirali transport 149 sirijaca u Slovačku. Uzgled rečeno to su posljednji ljudi koji govore svojim jezikom aramejskim. Hvala. Hvala lijepa kolega Mamikin, s time smo... Čini se da sam preskočio kolegicu Zaborsku, ovim vam dajem riječ. Petra. Dakle, ovo ovdje su dijela kojima se pokušava istrijebiti neke vjerske ili kulturološke zajednice sustavnim ubijanjem njihovih članova. Na taj način pokušava ih se uništiti fizički. Kršćani i druge manjine u Siriji i Iraku pogibaju i to moramo nazvati genocidom. To je prvi korak ka rezoluciji Vijeća sigurnosti UN-a, a tada će Međunarodni sud morati istraživati zločine u ovom području. Ti zločini su doista ozbiljni i zbog toga bi Europska unija trebala stvoriti posebnu funkciju jednog predstavnika koji bi se bavio obranom i zaštitom života kršćana i drugih vjerskih manjina u cijelom svijetu. Vrlo sam zadovoljna što je ovaj prijedlog usvojen jer ova rezolucija je doista povijesni tekst našeg parlamenta. Hvala lijepa kolegice Zaborska. Time smo završili sa obrazloženjima glasanja na ovu temu. Prekidamo sjednicu do 15 sati. Dobar tek.